Dear colleagues, I would like to... Dragi kolege, e, pozdravljam vas na ovom sastanku. His Excellency Ibrahim Al-Jafari, Minister of Foreign Affairs of Iraq. Želim pozdraviti ministra vanjskih e, poslova Ibrahim Al-Jafarija, ministra za vanjske poslove Iraka, Njegove pratnji su e, djelatnici. Tema današnjeg sastanka, kao što znate, je Daješ i borba protiv Daješa. Kao što znate, već nekoliko dana odvija se jaka vojna operacija čiji je cilj e, zapravo da se oslobodi eh, Mosul, oslobodi od Daesha. Radi se o vrlo složenoj vojnoj eh, operaciji koja će neko vrijeme potrajati. Nadamo se da ljudske žrtve neće biti prevelike. Dio žrtava bit će naravno neizbježan, ali nadamo se da neće biti previše. Postoje e, kao u toj, u toj e, operaciji e, sudjeluju i vojne snage i policijske snage. I zbog toga s obzirom na iskustva iz sličnih E, vojnih operacija e, moramo biti spremni na posljedice. Sada ću odmah predati riječ iračkom ministru, a nakon toga će kolege moći preuzeti riječ. Izvolite, gospodine ministre. السلام عليكم ورحمة الله Dobar vam dan. I hvala vam što ste došli na ovaj sastanak. Došao sam u Europski parlament koji je dom naroda. Ovdje se čuje glasovi naroda i mi odavde šaljemo poruke svim narodima svijeta. Parlamenti su oni koji nadziru vlade i koji usmjeravaju rad vlada u skladu s interesima naroda. Parlament predstavlja izraz volje naših naroda, a među narodima razlika nema nema razlika u smislu stranačkih razlika, jer narodi su uvijek isti, bez obzira na e, vjeru, e, na geografiju. Ja sam ovdje da čujete glas iračkog naroda. Ja sam ovdje u Europskom domu. Ovaj Europski dom nije nastao preko noći. Europska je unija nastala nakon stoljeća rata i mnogih krvavih događaja. Različiti glavni gradovi u Europi prošli su kroz mnoge ratove kroz stoljeća, a prvi i drugi svjetski rat možda su oni koji su omogućili da se izvuku iz toga neki zaključci. S vremena na vrijeme javljaju se neke snage koji e, pokušavaju utjecati na e, volju ljudi. Daješ je takav primjer. On se možda pojavio nedavno, ali fenomen kao takav nije nov. Taj fenomen javlja se stalno kroz povijest pod novim imenima. Radi se o snazi koja se okomljuje na ljude, žene, djecu, starce. Radi se o sili koja želi proljevati krv. I zato naš odgovor mora biti na razini tog izazova. Nemojte misliti da je daješ samo neprijatelji raka. Daješ je neprijatelj čovječanstva. To je vaš kao liko i naš neprijatelj i predstavlja izazov za vas i za nas. Daješ želi djelovati i u vašim gradovima kao što želi djelovati u našim gradovima. Želi ubijati vaše djevojke kao što je htio ubijati naše djevojke i obeščastiti vaše djevojke kao što je obeščastio naše djevojke. Okomljuje se na djecu posvuda. Vodeći rat protiv Daesha pokušavamo zaštititi ljudsko dostojanstvo. To je jedini legitimni rat jedini stvarni rat za ljudsko dostojanstvo. Ostali ratovi nisu stvarni ratovi, vode se iz ekonomskih ili geografskih razloga. Međutim, ovaj rat vodi se protiv onih koji žele se, um, se usmjeriti protiv ljudskog dostojanstva. Mosul je drugi grad po veličini u Iraku. Međutim, to nije ono što je ovdje bitno. Radi se o terenu gdje su se raspro, razmjestile snage zla. A naša civilizacija ima 6000 godina. Gradovi kao što su Nasara i Basra su koljevka ljudske civilizacije. A Daješ se ovdje okomljuje na civilizaciju koja postoji već šest tisućljeća. U um, tom kraju živi više od sto različitih naroda. nemojte se iznenaditi. Terorizam je nešto što nije specifično samo za našu regiju. Ne, ima je posvuda u svijetu. Ti ljudi, ti pojedinci često imaju državljanstvo nekih velikih demokratskih država u svijetu. Međutim, ne dijele vrijednosti tih država. I vaše institucije, vlade i regije e, koje su pomagali iračkoj vladi u borbi protiv Daesha, mi vam se na tome zahvaljujemo. I ove borbe koje se vode u Mosulu je nešto što se radi za čovjeka. E, borbe u Mosulu su zapravo globalizirane. Radi se o ratu koji se vodi na bojištu koji predstavlja cijeli svijet. E, počelo je 11. rujna u Njujorku, a nakon toga smo se taj rat izvije u Madridu, drugdje, u Siriji, u Iraku. To je možda najvažniji rat s kojim se čovječanstvo moralo suočiti. Bilo je ratova koji su dulje trajali, ali nisu na taj način imali za cilj, za metu e, e, djecu, nisu silovali žene da bi ih nakon toga spalili kao što se dogodilo. I mi u tom ratu ne branimo samo Irak, branimo nas i sva ljudska bića na svijetu. Radi se o svetom ratu protiv onih koji kaljaju društva. Radi se o ratu koji će možda dugo trajati, zato što su tu okupljene snage dobra, onih koji su za civilizaciju protiv snaga zla. Taj će rat možda skupo koštati, sasvim sigurno, a Iračani su oni koji sada podnose najveći teret. Krvim se proljeva, njihovi se posjedi ruše, ali oni bez toga, e, bez obzira na to, pružaju otpor. Irak je bogata zemlja. Imamo naftu, Eufrat i Tigris, poljoprivredu, turizam, puno ruda. Međutim, Irak sada prolazi kroz izuzetnu situaciju. Cijena nafte pala je. A cijena vojne podrške, izdaci za vojsku doveli su vladu u tešku krizu. Zahvaljujem se svim državama koji su podržali Irak i dali mu pomoć. Irak nikada neće zaboraviti one koje su mu u teškoj situaciji pomogli. Kao što smo čuli, Sličnih situacija vidjeli smo i drugdje u svijetu. Moramo iz toga izvući pouke. Zajedno se moramo boriti protiv daješa. Ne uspijemo li u tome, daješ će se proširiti po cijelom svijetu. Daesh se bori protiv svih država u svijetu, protiv djece, protiv kulturne baštine a mi ćemo se boriti protiv tih neprijatelja ljudskog roda i čovječanstva. Pretpostavljam da očekujete od mene da govorimo o Mosulu. To je drugi grad e, po veličini u Iraku nakon Bagdada. Ja sam e, diplomirao i studirao u Mosulu Diplomirao sam medicinu. Poznajem stanovnike Mosula. Bio sam dakle na sveučilištu u e, Mosulu, poznajem dobro i ljude u tom gradu. Najbolji irački liječnici e, školovali su se u Mosulu, kao i najbolji časnici iračke vojske. To je bio i gospodarski centar, a teroristi su iskoristili sporove koji su postojali u tom gradu uz potporu nekih stranih sila. Međutim, otpor građana Mosula otpor koji su oni pružili i zbog kojeg su propatili jer su bili žrtve pokolja. Dakle, usprkos tom pokolju stanovnici Mosula pružaju otporu. I ti građani žele pokazati da su Iračani i iznad svega da su ljudi. Stanovnici dolaze iz različitih vjera različitih naroda. Pripremili smo planove kako bismo ponovno osvojili taj grad, kako bismo se pobrinuli za, za izbjeglice kojih će vrlo vjerojatno biti, a pripremili smo i medicinsku skrb. Sve smo to načinili u suradnji s različitim saveznicima, evropljanima, australcima i amerikancima koji su nam svi pomogli. Danas vam ovdje želim reći da smo zahvalni svim tim prijateljima. Jednom kada pobjedimo, ta pobjeda bit će pobjeda za sve nas. Puno vam hvala što ste mi dali ovu mogućnost. Hvala lijepa. Sada se javilo sedmero kolega e, za riječ. Osmero. Osmero kolega žele vam postaviti pitanje. Pred nama je još pola sata za pitanja i odgovore, pa mislim da bi bilo dobro da nitko ne govori dulje od dvije minute, a, e, a kako smo imali vremena da gospodin ministar odgovori na pitanja. Hvala predsjedavajući i hvala vama, ekscelencijo, ministre vanjskih poslova, što ste došli u Europski parlament eh, u ova teška vremena za vašu zemlju. Europski parlament početkom veljače ove godine usvojio je rezoluciju o stanju u Iraku, a koja se bavila manjinama. Europska pučka stranka je najveća stranka i koju ja predstavljam, najveća stranka u ovom domu, je inicirala tu revoluciju i tu se definiraju knjusni događaj koji trpe te manjine i genocid koji provodi Islamska republika država. Imajući to sve na umu, želim vam postaviti pitanje autohtonog stanovništva, autohtonih manjina i stanja u kojem one mogu biti nakon oslobađanja Mosula. Moje pitanje je sljedeće. Što je potrebno kako bi se omogućilo da kršćani, sirici, sirijačani, Kaldejci i Turkmeni, na primjer, među ostalima, mogu se vratiti u područja iz kojih dolaze, dakle, Sinjaren, eh, Ninska, eh, ravnica. Ovo su velika, teška pitanja, svjestan sam izazove problema, ali bilo bi mi doista zanimljivo poslušati vaše komentare glede ovog pitanja i načina kako se može rješavati ovakve probleme nakon oslobođenja Mosula. Hvala gospodin Kan, imate dvije minute. Najviše hvala predsjedatelju. Ekscelencija, dopustite najprije da vam kažem selam alaikum. Drago mi je što ste među nama i želim vam čestitati na jučerašnjem uspješnom sastanku vijeća za suradnju između Europske unije i Iraka i nadaj, možemo se ponadati da ono što se događa u Mosulu, borba protiv Daesha, da ćete biti što prije, što uspješniji. Želim vas pitati nešto o brigama koje imamo glede humanitarnog aspekta ovog napada, osobito posljedica po izbjeglice koji su potezi koje je vaša vlada već poduzela da se nosi s tim pitanjem? Europska unija, koliko sam vidio, preuzela obvezu dati 95 milijuna eura. Želio bih e, čuti kako ćete se postarati da ti novci dospiju u ruke onih kojima je upravo i namijenjen. Još jedna stvar koju je spomenuo moj kolega, pitanje manjina. Dopustite da vas pitam sljedeće. Čitav ovaj scenarij s Daješom i onoga što se dešava u prvim fazama Mosulu povezano je uz eh, doživljaj sektaštva, sektaških odnosa i napetosti između raznih zajednica. Dakle, koji potezi su poučeni kako se ne bi upalo u taj začarani krug? Ponovno. Dakle, što je napravljeno da manjine, zajednice, sve vjeroispovijesti budu sve u sastavnim dijelom e, Iraka. Zatim, pitanje konačno o Arbilu. Vidio sam e, da kurska vlada tamo se nastoji nositi kako tako osobito s pitanjem izbjeglica. Jedan od problema sam vidio jest da sam vidio da ima između centralnih vlasti određenih e, nesporazuma E, glede financijskih aspekata. Je li došlo od napredka u vezi s tim? Hvala. Gospodin Kovuso, izvolite, imate dvije minute. Hvala predsjedniče. Evo, neće mi trebati ni toliko vremena, ali imam tri pitanja. Najprije želim insistirati na onome što su kolege pomenule, dakle koji, kakav je sastav vojnih snaga koji će osloboditi, osloboditi Mosul, dakle na raznim nivoima. Da li su se izbjegle sektaške zamke, iz 2011. Zatim, e, zračni napadi. Nemamo dovoljno informacija za glede toga, a to je u kontradiktornosti sa prekomjernim informacijama o Alepu. A jutro sam pročitao sljedeće, dakle, koalicija otvorila koridor kako bi džihadisti mogli pobjeći u susjedni Irak. E, možete li nam potvrditi da li postoji taj koridor, e, što bi bilo skandalozno? Hvala, gospođa Lohbiler, izvolite dvije minute. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, govorit ću na njemačkom jeziku. Hvala vam, ministar vanjskih poslova, što ste k nama mm, kako bi raspravili s nama i hvala na vašim e, uvodnim informacijama. imam dva pitanja koja se, ovise, koja se odnose na način ratovanja i na način na koji se vrši oslobođenje Mosula. Nakon što je Faluča oslobođen u rujnu, nakon što je ponovno usvojeno to područje od isis je došlo do dosta teških slučajeva kršenja ljudskih prava sa masovnih egzekucija, e, skupnih egzekucija i tako dalje. A iračka vlada je najavila da će to istražiti te da to u budućnosti namjerava spriječiti. A sada, uzevši u obzir buduće oslobođenje Mosula, je vaša vlada rekla da će se pobinuti za to da posebice neke e, šiitske paravojne snage ne sudjeluju u tom procesu oslobađanja. A danas sam od Reutersa čula vijest da, dakle na engleskom se to zove Popular Mobilization Force, to je uh, paravojne snage koji su rekli da će se boriti uzbog e, iračkih vojnih snaga, posebice kada sad je u području Talafanu. Dakle, tu se radi opasnosti da se neće naštetiti samo borcima ISIS-a, već i mnogim civilima. Kako vi gledate na tu najavu e, korištenja paravojnih snaga koju smo danas čuli? Hvala. Hvala vama. Sada gospodin Kastaldo, imate riječ na dvije minute. E, Puno hvala. Zahvaljujem se ministru što je došao na današnji sastanak. Čestitam na napretku iračkim snagama i e, pešmergama na terenu. Ono što mene zanima je da su nedavno došlo do velikih tenzija između iračke vlade koju vi predstavljate i turske vlade a e, to je bilo vezano i sa eventualnim sudjelovanjem turskih snaga u oslobađanju Mosula. E, Mosul je drugi grad po veličini u Iraku i e, tamo žive puno Turkmena koji su naravno bliski stavovima turske vlade, a milicija al hash al-Shabi je ustvrdila da snage vanjske intervencije su spremne doći i pucati na tursku vojsku. S druge strane, postoji regionalna kurdska vlada u Erbilu koja bi im omogućila određene manevre. Ono što e, se meni čini jest da predsjednik Erdogan nije ispravno postupio protiv predsjednika vlade Aydera Labadija. Što vi možete reći i što mislite o turskom stavu? E, kakav odnos imate sa kurdskim regionalnim snagama i e, što pripremate u svjetlu oslobađanja Mosula. I isto tako zanima me vaše mišljenje o situaciji u Siriji e, gdje su prisutne i neke iračke milicije ka dakle paravojne jedinice koje su došle iz Iraka i e, koji E, radi kojih zapravo taj sukob i postaje što otvore, sve otvoreni sukob na Srednjem istoku. Hvala. Hvala gospodin dvije minute imate. Hvala lijepa, zahvaljujem ministru koji nam je ukazao čast da dođe na naš sastanak. Nadovezujem se na pitanje kolege Kastalda e, vezano za ulogu Tursku. Jer predsjednik vlade Erdogan govori o tome da e, Irak i SAD namjerava ući u zajedničku operaciju e, u Iraku. Je li ta vijest točna? Isto tako još jedna vijest za koju me zanima je li utemeljena ili nije, a opasna je za civile. Naime, ISIS, odnosno Daesh, bi mogli navodno koristiti kemijsko oružje u ovoj fazi. Recimo perice e, klorom. I isto tako, što je sa onih 5500 stranih boraca, hoće li oni pobjeći u Siriju? Navodno se tajno dogovaralo da im se da E, propusnica da sigurno odu iz Mosula, ali kamo da idu u Siriju? A što je pak sa Al-Bagdadijem? Je li on e, i dalje u Mosulu ili je pak već prebačen na sigurno u Siriju? I za kraj dvije stvari. Je li e, točno da se posjeće narod na ustanak? Dakle, da sami građani e, sudjeluju u oslobađanju grada. A e, kako vidite e, kakvi rizici postoje za talijanske vojnike koji su kraj brane u Mosulu? Jer možda bi se iz propagandnih razloga E, moglo, e, tamo, moglo tamo nešto krenuti po krivu jer eto e, ISIS je postao jako sposoban u tim situacijama. Hvala gospodine Epidideos, izvolite imate riječ. Hvala predsjedatelju, dobrodošli ekscelenciju. Imam tri pitanja za vas. Prvo i sljedeće. Je li iračka vlada dala uputstva vojsci kako bi se izbjeglo stradanje civila. S obzirom da dobro poznajete Mosul, postoje neka mjesta na koja bi se civili mogli skloniti ili će biti upotrebljeni kao ljudski štit od strane ISO i snaga. Kao drugo, narodne snage koje se bore na strani iračke vojske koji su uglavninom šiti. Recite nam, jeste li poduzeli kako ne bi došlo do pokolja stanovništva Mosula? I treće, što imate za reći o ulozi Turske u ovom sukobu? Nedavno je predsjednik Erdogan e, rekao da je Irak e, dijelom velike Turske. Što očekujete, odnosno čega se može, čega se može bojati od strane Turske? Hvala. Sada gospođa Kati Piri. Najpša hvala. Ministre, želim vam dobrodošli u Europski parlament. Uz osobađanje Mosula koje u tijeku želimo i puno sreće eh, hrabrim iračkim snagama i snagama pešmerga koje se bore protiv Isisa. Jedno pitanje koje je već postavljeno od strane kolege Kastalda tiče se nedavnih e, napetosti između Bagdada i Ankare. Prema zadnjim mjestima Turske e, zrakoplovstvo koji sudjeluje u zračnim napadima na Mosul. Htjela bih čuti vaše komentare o tome. Drugo pitanje, vidimo i čujemo vijesti da trećeg dana da su tisuće Iračana počeli bježati u Siriju. Danas je pet tisuća ljudi došlo u logor al u Siriji i tisuće već čekaju na granici. Nevladna organizacija Spasite djecu, Save the Children, upravo su objavile izjavu prema kojem su uvjeti tamo među najgorima koji su ikada vidjeli i očekuju da će još tisuće ljudi krenuti na put. Dakle, možete li nam reći o planovima da se podrži civile i da, da se pruži podrška ljudima koji bježe iz Mosula. Najpša hvala. Hvala gospodin Van Balen, izvolite. Hvala predsjedavajući, počešćen sam nazočnošću ministra. Imam sljedeće pitanje. Rusko uplitanje u regiju, Sjedinje države, Iran i drugi. Jedan jedna stvar tiče se ISIS-a i okupacije i kako vidite suradnju svih ovih navednih zemalja? Jer one ne rade jedne s drugom, već jedna protiv druge. Kakav nam savjet po tom pitanju možete dati? Hvala. A, gospodin Gomeš. Welcome, minister. Uh, Dobrodošli, ministre. Prigodno dana bila sam u Erbilu. Pešmerge su se pripremale ići u Mosul, ali jako su čeznuli za podrškom sunita, jer su naravno htjeli izbjeći odmazde i revanšizam i optužbe da se osvećuju. Da li postoji tu neka koalicija i da li će opstati, da li iračka vojska dakle kada je Daesh zauzeo e, Mosul, da li je turska, da li je vojska to tome za to odgovorna. Što se tiče Turske, kakva je vaša ocjena e, glede koja je uloga Turske u omogućavanju Daesha da ide u Siriju Irak? Zatim, da li se ovdje radi o suzdržavanju Kurda ili da li, kakve oni imaju teritorijalne ili druge ambicije spram Iraka i Sirije? I zatim, što očekujete, kako vam može Europska unija pomoći da pružite sigurnost e, i ponovno izgradite područja kao što su e, i druga gdje imate veliki procenat manjina? Hvala, gospodin Lic. Ja sam Manuel Lic, član sam e, socijalista demokrata u Europskom parlamentu Njemaca. Mi hvala vam što ste došli u parlament. Želim reći dodati nešto na ovo što je gospođa Gomeš rekla. Kako ćemo, e, što ćemo raditi s baštinom ove zemlje, osobito kada se radi o tranzicijskoj pravdi, kako izgraditi postupak pomirenja, što nam je tu raditi i kao što ste rekli s pravom e, vi ste dobro oslikali isti se i mi također imamo određene probleme s kojima se suočavamo. Dakle, kako se nositi sa situacijom kao što je u Siriji, e, imajući na umu snage koje su na sceni i kako učiniti da pravda i pravosuđe djeluje. Dakle, evo imamo međunarodni krivični sud koji želi, e, koji treba djelovati, a trebamo odgovorne izvesti pred lice pravde Mi ovdje u Europskoj uniji želimo osnovati naše djelovanje na pravdi. Želio bih vas čuti kako vi doživljavate Irak i budućnost i općenito tradicionalno pitanje pravde među stanovništvom Iraka. Najljepša hvala i želim vam puno uspjeha i sreće. Hvala. postavljena su brojna pitanja, pokrivena su obuhvaćen brojnim problemi, no evo, možete nam spomenuti na primjer ekscelenciju Tursku. Evo, izvolite vaše red sada da govori. Assalamu alaikum rahmatullah. Uh, Hvala vam lijepa na ovim pitanjima. Čini mi se da smo imali deset govornika koji su spomenuli određena pitanja i koji su zapravo pokrili sve aspekte te situacije. A kako bih odgovorio na sva ta pitanja, eh, trebalo bi mi mnogo više vremena iz toga. Mi dopustite da ipak budem malo kraći i da budem sažeti u uh, svojim odgovorima i bit će za to potrebna i pomoć usmenih prevoditelja, kaže e, ministar. Što se tiče e, situacije s manjinama u Iraku, mi ih nazivamo manjinama, mi prihvaćamo taj koncept, ali tu se ne radi o manjinama kao takvima, zato što su to vrlo važne skupine stanovništva za Irak. To su to nisu neke abstraktne manjine, već se tu radi o baštini, e, o kulturi, o tradiciji koju su oni ostavili za sobom i tu se radi o snazi. To jesu manjine, da, ali one su odigrale vrlo e, časnu ulogu. Mi smo jako ponosni na njihovu ulogu. One su čak zastupljene i u vojnim snagama Iraka. Imamo tu kršćane, jezide u redovima iračke vojske. Imamo e, religijske objekte, imamo crkvu spasitelja. Ona je bila granatirana jednako kao i džamije. Dakle, te osobe koje su e, manjinskog porijekla su zastupljene u vladi, u institucijama, u administraciji. Imamo e, čitav taj e, vjerski, etnički mozaik Iraka koji, se ocetava i u institucijama. Oni su isto tako morali podnijeti dosta veliku žrtvu. Znate što se dogodilo sa jezidima, znate za agresiju nad djevojkama, za silovanja, za to da su ih e, zatim e, prodavali u Siriji. Dakle, irački zakon ne pravi razliku među manjinama, zato što te manjine brane cijelu našu državu i e, zajedno nastupamo protiv neprijatelja. Dakle, ne treba govoriti o manjinama. To je kulturni, civilizacijski fenomen kojeg Irak e, već dugo poznaje od pradavnih vremena. U Iraku imamo mnoštvo tih manjina koje ga predstavljaju. Vi znate Amurabija već 1572. godine je on spominjao ljudska prava. Tri tisuće godina prije Isusa Krista već su, Iraku su se spominjala e, ljudska prava i prava žena, a iračka kultura e, je takva da imamo te različite sastavnice tog velikog mozaika i sve te manjine su uvijek živjele zajedno u mirnom suživotu. Dakle, Iračani se nikad nisu postavili pitanje tko je e, kršćanin, tko je jezid. Svi Iračani su tu mete Isisa zato što se Isis bori protiv svih tih kategorija. Tu se ne radi o ratu između te, te i te vjere ili religije. Tu se radi o ratu protiv čovječanstva, protiv iračkih građana koji su pacifisti, tu se radi o e, istinskom ratu između zla i dobra i određenih snaga zla kojima neki dostavljaju oružje. Isto i što se tiče Turkmena. Turkmeni su vrlo važan dio e, socijalnog i vjerskog tkiva Iraka. Oni su se tako i pod e, režimom Saddam Husseina morali podnijeti velike žrtve, a to čine i danas. Sve religijske skupine u Iraku, neovisno o svojoj vjeri, doprinose e, za e, izgradnju budućnosti u Iraku. Hvala vam našim riječima, a ja želim naglasiti činjenicu da su humanitarni odgovori vrlo važni Pokušali smo što je više moguće smanjiti broj e, interno osoba sada, uzavši obzir ove bitke koje se odvijaju i ne radi se samo o oslobađanju Mosula. Mi smo naravno pripremili tu bitku. Sada vodimo tu bitku oslobođenja i uskoro ćemo prijeći u treću fazu. Jako pazimo na to da što veći broj stanovnika Mosula može ostati živjeti u svojim domovima. To je velik grad, više milijuna stanovnika i oni koji e, žele ostati živjeti u tom gradu i dalje će trebati zdravstvenu e, skrb, e, školovanje za svoju djecu i tako dalje i tako dalje. Dakle, priprema bitke ide ruku pod ruku sa pripremom pružanja osnovnih usluga u toj teškoj situaciji, bilo da se radi o socijalnim e, zdravstvenim uslugama ili nečim drugom. Sve to smo uzeli u obzir e, tijekom pripreme. Pokušat ćemo voditi što je više moguće računa o e, humanitarnim pitanjima što se tiče civila i e, financijska sredstva koja smo zaprimili za Irak su e, prešli 2 milijarde eura i Ujedina kraljevina i Sjedinameričke države su nam prošli tjedan predali finanska sredstva iznosu od 100 milijuna eura. A Europska unija nam je ustupila sličnu svotu i mjerovnici vjerovnici mogu biti umireni mi ćemo iskoristiti taj e, novac prema svim onim pravilima koji su nam za to dali donatori. Bez obzira na vjesku ili etničku pripadnost, ja se sjećam da oko 1966. godine, u drugom dijelu šestih godina, sam imao prilike vidjeti u gradu Mosulu taj suživot različitih skupina. Daješ se pojavio i e, pretvara se da štiti sunnitsko stanovništvo. A pritom sunnitsko stanovništvo nije za to krivo, nisu ništa tražili od njih. Provincija Barara je sunitska provincija, a izgovor Daješa je bio taj da će obraniti sunite i zbog toga su zauzeli e, te gradove. Tu se radi o lažima, o klevetama i tome ne biste trebali vjerovati. Što se tiče sukoba između vlade i provincijalnih vlada, to je nešto što potječe iz prošlosti, to je mm, nešto što se već e, odavno događa. Trenutno središnja vlada, federalna vlada ima vrlo dobre odnose s provincijama, a pitanje nafte i raspodjele nafte je riješeno. Vlada je uspjela smanjiti ovdje e, sukobe. Što se tiče sastava e, iračkih vojnih snaga, Ministarstvo obrane je zabilježilo e, niz dobrovoljaca. Mi smo započeli sa novačenjem i tražili smo pritom dobrovoljce. čak i e, dragi asistani je zatražio da se um, napetosti smanje kako bi se od onih koji žele zatražilo da se priduže borbama za e, oslobođenje države. Irački ustav premijeru daje dvije vrlo važne zadaće. Kao prvo predsjedništvo vijeća ministara, a kao drugo e, zapovjedništvo nad vojskom. E, predsjednik vlade dakle ima tu dvojnu ulogu. Treba izbjeći e, vjerske razdore. Ja to ponavljam i ja to vrlo otvorno iskreno kažem ne vodi se međuvjerski rat e, između različitih e, društava u Iraku. Irački narod je e, mikrokozmos različitih društva, Arapa, Sunita, Šita, Turkmena i oni ne žive odvojeno u getovima, oni žive zajedno u svim provincijama. Ne postoji niti jedna iračka provincija u kojoj nema predstavnika eh, svih tih različitih eh, etničkih skupina i vjerskih skupina. Budite vrlo oprezni, nemojte vjerovati eh, medijima. Iračani žive u dobrim međusobnim odnosima i taj miran suživot je nešto što nasljeđujemo iz je u naraštaj. Ja sam iz e, grada Karbale, to je jedan od svetih gradova e, za šite. To je na neki način šitski Vatikan. I stoga pripazite, nemojte e, pasti u zamku, nemojte vjerovati tim pogreškama. postoje određene informacije koje, kojima ne možemo vjerovati. Mi smo dosta dugo pripremali ofenzivu za e, ponovno osvajanje Mosula i to zbog toga što smo mnogo radili kako bismo e, zaštitili civile. Mi ne vjerujemo da se tu radi o sukobu između šita i sunita, Suniti i šiti žive sasvim jedno zajedno, a kršćani, jezidi i drugi isto tako to čine. Znate li da među prvim mučenicama u toj u tim snagama za um, narodnu mobilizaciju je uh, upravo poginuo jedan sunit. i mi imamo u tim redovima e, pripadnike različitih vjeroispovijesti koji su svi spremni obraniti svoju državu. Što se tiče faluže, što se toga tiče želim vam reći sljedeće. Ne možete reći da se tu e, događa ovo ili ono tim bitkama. Nije mm, pošteno jednu vjeru svesti na slučaj jedne osobe. Jedna osoba se može prevariti. Ali ideje su i dalje tu i mm, društvo i dalje ostaje. Je li vlada provela istrage? Da, nismo e, petome e, nismo e, se libili toga, to smo napravili i želimo istražiti sve zločine. Hoće li šiti e, sudjelovati u oslobođenju Mosula. Ne, tu se ne radi o šitima, radi se tu o iračkim vojnim snagama. I svi oni brade Irak. Pešmerge, da, njih ima na terenu, oni su od bili tamo. Oni surađuju zajedno sa tim snagama za e, narodnu mobilizaciju i također brane Irak. E, podijelili su si e, uloge i to na vrlo hajmoničan način. Što se tiče odnosa između Iraka i Turske, Irak poštuje i uvijek je poštivao Tursku te ne želi nanijeti štetu Turskoj. I kada je došlo do pokušaja državnog udara u Turskoj, ja sam bio prvi ministar koji je nazvao tursku vladu i izrazio im, našu solidarnost i rekao im da smo uz njih i uz tursku demokraciju. Mi podržavamo tursku demokraciju. kada bi došlo do promjena u Turskoj, e, do demokratskih promjena u e, e, vladajućim snugama Turske, onda je to nešto što bismo mi prihvatili, ali nikad nećemo prihvatiti e, državni udar. I nikad ne želimo pero zamijeniti sa oružjem. I ne dopuštamo niti jednoj susjednoj državi da prekrši suverenost Iraka. Iran, e, Saudijska Arabija, Kuvajt, e, Sirija, Jordan, sa svima njima imamo jako dobre odnose, ali nikad nećemo prihvatiti da se te države umješaju ili da krše našu suverenost. Imamo savjetnike, europske savjetnike, američke savjetnike, savjetnike iz drugih država i susjednih država koji na savjetuju. Oni e, dolaze u Irak sa vizom e, kojim izdaje Ministarstvo vanjskih poslova Iraka te poštivaju e, pravo tijekom kojeg mogu boraviti na iračkom tlu. Tu se radi o logici koja ne narušava našu suverenost. Iz toga imamo savjetnike koji su iračani ili su drugih, drugih državljanstva. imamo Eh, različite eh, pripadnike u vladi, u institucijama. Došlo je do kritike prema Abadiju od strane nekih zajednica. Mi zbog toga žalimo, ali nemamo vremena odgovoriti na tu kritiku. Prije svega na kritiku eh, predsjednika Erdogana. Mi želimo imati jako dobre odnose sa Turskom u budućnosti. I uvijek ćemo to htjeti. Terorizam e, škodi svim našim državama. Te snage koje se uročuju protiv Sirije su ti isti koji se uročuju protiv e, Iraka. Neki su nas pitali imali Iranaca ili nekih drugih državljana koji su su u tim bitkama. Mi smo e, prihvatili e, pridružiti se zapadnoj koaliciji, ali ne želimo da u Iraku postoji vojna baza. Ne želimo da imamo e, taj spektar vojnih baza na području Iraka. Naravno, mi računamo na naše prijatelje među državama, ali ne mislimo da da se treba se dotočiti na neke druge bitke, tursku i iračku bitku, već se tu radi o našoj bitci i to e, uz pomoć. Zatim Kurdi su isto tako sastavni dio iračkih vojnih snaga oni su dio vojske, e, ima ih i u snagama za narodnu mobilizaciju. Planiramo ne samo e, vojnu djelatnost, već i e, parlamentarnu djelatnost, ekonomsku, socijalnu djelatnost, administrativnu djelatnost. Guverner Mosula je još uvijek tamo na dužnosti i on djeluje e, putem e, provincijalnog vijeća. Naravno, imamo problem vezan uz granice e, sa Turskom i sa Sirijom. Kao što znate, imamo neke turske subjekte koji su ušli na iračko tlo, a mi im želimo reći da to nećemo prihvatiti. Iračani nisu slab narod, mi smo žrtva terorizma kao što su to i neke druge države. Ali, zahvaljujući našim e, junačkim vojnicima, danas e, se možemo suprotstaviti terorizmu i nikad nećemo prihvatiti da netko drugi upravlja nama. Što se tiče e, prijelazne pravde, zastupnik koji je postavio to pitanje je u međuvremenu napustio dvoranu. Naravno, o tome će se raditi kasnije. treba poštivati tu pravdu i ta pravda se može mijenjati prema okolnostima. Mi e, se time bavimo sa velikom dozom realizma, mi smo za e, prijelaznu pravdu sa svim mjerama koje to obuhvaća i sa svim mjerama na humanitarnom planu. Što se tiče vladavine prava, mi želimo uspostaviti državu vladavine prava u Iraku. Ja sam bio jedan od prvih koji je to rekao kada je, bilo razdoblje prijelaza u Iraku. Pravda je vrlo važan dio vladavine prava, a institucije prava na svim razinama e, države su isto tako vrlo važne. Tako je bilo i u Europi. projekt se nije ostvario preko noći i u Europi smo imali različite korake, e, napredak prema ostvarenju projekta i u Iraku je isto tako. Mi želimo naći najbolju razinu socijalne harmonije, želimo imati gospodarski napredak. E, žao mi je što sam brzi, što odgovaram brzo na sva ta pitanja. A Rusija i Iran jesu li nam pomogli? Zajedno sa zapadnom koalicijom nam oni pomažu, ali samo e, što se tiče e, zračne pokrivenosti e, bitaka. I mi želimo zahvaliti svim državama koje nam pomažu. Vojnici iz redova Pešmerge sudjeluju također u bitkama, ali to su i račani. Oni ne dolaze od izvana, oni su račani koji brane svoju državu i svoj teritorij. E, pitanje o zaštiti civila, o tome kako ih vojska namjerava zaštititi. Mi razmišljamo o tome i mi smo to sve predvidjeli. E, oprostite mi što sam pomalo spojio odgovore, ali bilo je dosta pitanja i to dosta složenih pitanja, a nismo imali mnogo vremena. Ja sam htio ispoštovati vrijeme koje mi je dano za riječ. Ako imate drugih pitanja, ja sam svakako na vašem raspolaganju da vam odgovorim. Hvala vam. Hvala, ekscelencijo. Zahvaljujem vama, a i prevoditeljima koji su produžili svoj rad. Mislim da, kao što možete vidjeti, evo, tolika su pitanja koja se tiču tog stanja, to je ja sam pokazatelj našeg interesovanja, ali također i naše želje da saznamo iz prve ruke e, što se tamo događa, a to ste nam i omogućili. Najljepša hvala, ekscelencijo. Colleagues will uh, see each other at 6 o'clock.